Sada prelazimo na e, dio zasjedanja nakon rasprava. Kao prvo imala bih jednu najavu i e, konzultacije. Nakon e, konzultacija sa političkim klubovima želim podnijeti prijedloge za izmjene sutrašnjeg dnevnog reda. Rasprava o usmenom e, pitanju o otvaranju pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novim Zelandom e, treba završiti sa rezolucijom o kojoj će se glasovati na prvom zasjedanju u veljači. Ima li e, prigovora? Gospodin Herman Scholz. Hvala lijepa. Mi smo protiv toga da se o tome glasuje na prvom zasjedanju u veljači, a temeljem e, dogovora sa izvjestiteljima e, želimo predložiti da se o tome glasuje na drugu veljači. Smatramo da nije potrebno urgirati o tome jer na odboru glasujemo tek sljedeći tjedan. Zahvaljujem. E, stoga predlažem da glasujemo o tome, da se o tome glasuje na drugom zasjedanju u veljači. Tko je za? Protiv suzdržan? Usvojeno. Prelazimo sada na glasovanje. Riječ je o vrlo kratkom dijelu. Krećemo od izvještaja gospodina Moraesa, automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Latviji. Otvaram glasovanje.